Za do trenutak ćemo prijeći na obrazloženja glasanja. Htio bih zamoliti sve one koji neće sudjelovati u obrazloženju glasanja da u tišini napuste ranu. Želim vam siguran povratak kući ili dobar tek. Hvala vam lijepa.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 Jako... Prelazimo na obrazloženje glasovanja. Prvo imamo izvješće popis trećih zemalja koje imaju vizni režim i revizija mehanizma suspenzije. Dakle, Gospodin Diaz de Mera Garcia Consegra je autor izvješća. Riječ ima gospođa Makovej na jednu minutu. Pentru statele terce... Hvala. Revizija mehanizma za obustavu izuzeća od viza za